ovu napomenu. Zapisnik sa sjednice 24.10. stoji na raspolaganju ima li kakvih primjedaba. Ako to nije slučaj, onda je zapisnik usvojen.